Colleagues, good afternoon. Please be seated. Welcome to... Dobrodošli na današnji sastanak odbora SEDE. As a uh, very interesting point of the agenda, allow me first. Imamo puno zanimljivih stvari na dnevnom redu. Dopustite za početak podsjetim da se naš sastanak kao i obično prenosi uživo internetom, a e, što se tiče prevodnog režima, jezičnog režima, e, stalni članovi SEDA imaju prednost pa imaju prevođenje. A sada što se tiče usvajanja dnevnog reda, Ako nemate prigovore, e, onda ću smatrati da je dnevni red usvojen. Dakle, usvojene. E, tajništvo je dostavilo zapisnik posljednjeg sastanka 14. E, prosinca. Rok za podnošenje napomena i eventualnih rezervi je do kraja sutrašnjeg sastanka e, prijepodnevnog dijela sutrašnjeg sastanka, znači da sutra upodne. I ako nećemo zaprimiti nikakve napomene do tada, smatrat ćemo dnevni i zapisnik usvojenim. Na najave predsjednice. Želim vas izvijestiti da na dolazećem proširenom predsjedništvu želim e, raspraviti predlog koji je podnio gospodin Galer za uključivanje rasprava sa predstavnicima komisije za financiranje PESCO-a Mislim da je to doista važna stvar, pa važna točka, pa predlažem ili da to stavimo e, kao e, zasebnu točku na dnevni red, znači financiranje peska, e, trajne strukturne suradnje ili možda bi još i bolje bilo da razmislimo o podnošenju usmenog e, pitanja odbora SEDA za raspravu tijekom plenarne sjednice. Dakle, slaže li se gospodin Galer? Možda bi to bilo dobro rješenje. As well. Um, but it will be discussed during uh, Međutim, to će se raspravljati na proširenom predsjedništvu kasnije, poslije podne. Uh, I like, uh, to ask, uh, Pa, molim i za isprike, ako nešto krivo kažem ili nešto tek sam preboljela gripu, malo se još oporavljam, pa evo, krenimo sada polako. Dakle, prvo, debriefing e, usmeno izvješće sa misije sede u Talinu, Estoniji i Helsinki u Finskoj. Dakle, za što se Estonije tiče nije bio samo dakle Talin, nego i zračna baza Mari koju smo posjetili. Uh, of uh, u misiji uz mene bili su gospodin Galer, gospodin Tune Kela, gospodin Franzulika, gospodin Indrek, Br prošli bili smo tamo ukupno tri dana, dakle, u Talenu, a krenuši se vrlo a, sveobuhvatnom razmenom mišljenja sa ministrom obrane Estonije, koji je doista iskusan e, estonski diplomat. Imali smo odličnu prezentaciju obrambenog i obrambenih koncepata Estonije. Pa smo čuli njihovo stalište u odnosu na najvažnije europske teme, te smo imali i opći pregled sigurnosne situacije. A nakon toga otišli smo u posjet eh, bazi Amari. Eh, susreli smo se sa zapovjednicima talijanskog kontingenta koji je ondje raspoređen kao i sa američkim održom iz Ohaja. Um, uh, Također pogledali smo i američnike, američke lovce Eurofightere i F-16 koji su stacionirani također ondje u bazi. Te smo poslušali detaljna izvješća estonskog osoblja koje je onda raspoređeno. Sljedeći dan smo imali debriefing, odnosno briefinge u Ministarstvu obrane sa stručnjacima na visokoj razini, sa savjetnicima. I vjerojatno najglavnija stvar dnevnog reda, odnosno sama svrha naše posjete. Bio je centar odličnosti za kibernetičku obranu. Te smo poslušali estonske međunarodne iskustva u tom području. Svakako trebamo se sjetiti da je taj centar e, uspostavljen odmah nakon dvije 2007. odnosno krize i teških kibernetičkih napada na ključnu estonsku infrastrukturu. Od tada je Estonija predvodila u naporima za izradu programa i projekata za borbu protiv e, kibernetičkih prijetnji. Nakon toga Tijekom ručka razgovarali smo s predstavnicima parlamentarnog odbora za obranu koji je bio široko i dobro zastupljen usprkos činjenici da jedan naš posjet se poklopio sa E, godišnjim danom e, obrane i rasprave sa e, ministrom obrane i rasprava o vanjskoj politici i rasprave u parlamentu o vanjskoj politici. Tako da smo zapravo doista zahvalni estonskim zastupnicima što su nas tako toplo dočekali u Talinu. 23. točka dnevnog reda bila je posjeta e, estonskih predstavnika poslovnog sektora u području obrane i tu smo poslušali kako izgledaju budući izgledi estonske industrije e, u procesu planova za integraciju na razini Europske unije, također i za pesko planova za PESCO. Sljedećeg dana smo otišli trajektom u Helsinki. gdje smo također e, vrlo ekstenzivno raspravljali u Ministarstvu obrane sa njihovim osobljem kao i sa načelnikom stožera te sa obrambenim odborom, odborom za obranu finskog parlamenta te smo posjetili i vodili dobru raspravu u Europskom centru odličnosti za kibernetičku obranu. Poslušali smo što je već provedeno, koji su planovi za budućnost i tako dalje. Dakle, prvi dan posjeta Helsinki završio je sastankom sa E, poslovnim, e, poslovnom udrugom e, industrije obrane i oni su nas vrlo detaljno izvijestili o prioritetima finske obrambene industrije. Ten ujutro posljednjeg dana posjete E, posvetili smo razmjeni mišljenja s finskim e, načelnikom e, stožera. Nažalost nismo mogli sudjelovati u sastanku kao što je to bilo predviđeno izvorno na akademiji, obrambenoj akademiji zbog e, promjene planova za sudionike u misiji. Naime, moralo se ići ranije na avion. Dakle, eto, to je sve, pa evo, ba, ostvaram mogućnost rasprave. Evo, se gospodin Kelam, izvolite. Zahvaljujem. Evo, doista sam se veselio posjetu Estoniji i Finskoj koju ste vi predvodili. Međutim, mislim da je to bila vrlo zanimljiva usporedba isto tako između Estonije i Finske, jer mislim da je važna tem, važna poruka estonskog ministra obrane bila da je prije pet ili šest godina obrana baltičkih država se smatrala njihovom vlastitim poslom, a sada je jasno da su na, pod napadom sve zemlje članice Europske unije, tako da je to sad zajednička odgovornost. Zračna baza Emri je također važan razvoj. Tek je stigao američki e, odred bojnih aviona, njihovih lovaca koji su u Emeriju e, ranije boravili recimo tri puta godišnje, tri do četiri tjedna svaki. I sada ova prisutnost odvraćajuće mjere, ove, njihova prisutnost je važna odvraćajuća mjera. Kao što rekao i sam ministar, u slučaju sukoba e, program potpore je ono što je ključno i kako to osigurati odgovarajućim mjerama. Nadalje, što se tiče finskih obrambenih snaga, e, moje, moj dojam zapanjujući bio vrlo pozitivan, jer svi smo zaključili da je Finska zapravo puno bolje pripremljena za e, zahtjeve NATO od, od e, znatnog broja neta zemalja članica. Znači, postoji e, prilično nacionalno jedinstvo oko izdataka za e, obranu, također teritorijalno jedinstvo. aj mali zeleni očito neće imati šanse u Finskoj. Finska modernizira obrambeno naoružanje. Također ima dugoročno planiranje u tom pogledu. Trenutno finska artiljerija broji 16 1600 e, komada, što je više od e, ukupnog arsenala e, svih drugih zemalja članica zajedno. I Finska također je vrlo entuzijastična oko Peskova, a istovremeno naravno uzimajući u obzir imajući u vidu da to nije zamjena NATO i također aktivni su nordijskoj, baltičkoj obrambenoj suradnji, tako da ne stavljaju nikakvih granica suradnji sa drugim zemljama članicama Europske unije. Spomenuli ste centar odličnosti za borbu protiv hibridnih prijetnji. To je vrlo novi razvoj, to je tek krenulo u listopadu prošle godine. Finci to vide kao pozitivni neutralni most između NATO i Europske unije za razmjenu informacija i pripremu analiza o tome kako funkcioniraju ove hibridne prijetnje. Te proveden je praktični seminar u Vilniusu početkom studenoga na temu ruskih e, utjecaja u e, regiji Baltičkog mora i kako odgovoriti na njih, tek sam bio iznenađeni e, susretom sa finskom e, zračnom i aeronautičkom industrijom koja je doista bila vrlo fokusirana i dobro pripremljena. A ono što je možda naj upečatljivije bilo da oni od prometa sami investiraju 15% u istraživanje i razvoj, što je dva puta više od prosjeka Europske unije. Dakle, to je također nešto što eh, je obuhvaćeno naravno cijelim, teo, teritorijom Europe, ne samo finskoj industriji, eh, tako da Mislim da je ovo vrlo hrabrujući primjer kako relativno mala država se može impresivno pripremati za obranu. Zahvaljujem. E, svakako to je bez sumnja ocjena svih nas. Radilo se o odličnom primjeru, odličnim sastancima i svi su sastanci bili doista vrlo instruktivni. Potpredsjednica Claire Mođi. E, evo samo kratko jedno pitanje. Oba centra i o, o kibernetičkoj sigurnosti onoj za borbu protiv hibridnih prijetnji e, rade vrlo blisko u područjima u kojima imamo e, duboke interese i ono što se može reći iz posjeta ovih dva centara i upravo ono što smo vidjeli što bi mi trebali raditi u produbljivanju djelovanja Europske unije u tim područjima, posebice kibernetičke obrane, ali također i po pitanju hibridnih prijetnji s kojima smo suočeni. Dakle, evo, hvala još jednom na tome. Hvala. Potpredsjednik Štetina, izvolite. Zahvaljujem, e, predsjedavajuća. Dame i gospode, ja ću govoriti češki. gospodin Kelam spomenuo jedinstvo i ja vjerujem da danas e, nije pravo vrijeme za Baltičke države i Estoniju da se prepuštaju vlastitim kapacitetima i da se oslanjaju sami na sebe. Spomenuli ste strateški aerodrom u Estoniji, začnu luku u Estoniji, zaboravio sam ime. I to je svakako praktičan primjer toga kako funkcionira međusobna potpora. Naime, u određenom e, trenutku je češki, e, su češki zrakoplovi Marki Gripen koristili tu zračnu bazu i to je bilo vrlo važno. Jer vidjeli smo neke diagrame koji su pokazivali da u trenutku kada e, bi češki Gripen ušao u Estoniju se vidio veliki pad e, intruzija e, ruskih zrakoplova u europski zračni prostor. Znači, to je doista vrlo e, važan vid suradnje u obrani. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Evo pozivam i Tule da mi se pridružuju razmišljanju o pitanjima koje su izrazili kolege. Naime, moj dojam e, za oba centra, oko ova oba centra, bio je možda malo drugačiji. Naime, smatram da e, su je Europski centar u Helsinkiju već uveo jednu važnu stvar, e, a to je uspostavio je postupke za e, uspostavljanje mosta između NATO i Europske unije. I razumijem u potpunosti također da je to platforma za razmjenu najboljih praksi cijelog niza zemalja članica Europske unije, te nekako da se E, nadiđe eventualna nevoljkost e, za razmjenu informacija. Svakako ja sam to tako shvatila. A što se tiče centara u Estoniji u Talinu, mislim e, da postoji dugo iskustvo u tom pogledu. koje je prilično fokusirano na praktične projekte u borbi protiv e, kibernetičkih prijetnji. As we remember, Što se tiče uh, e, baze Ameri i njezina je ojačana uloga počela posjetom predsjednika Baracka Obame Estoniji te obećanjem da će Ameri postati baza za obuku za američke, američku vojsku za, za doista zračnu patrolu ophodnju e, za što, je od ključne važnosti. Gledali smo i e, koji su se sve e, incidenti dogodili i svakako gospodine Štetina u pravu ste i sama prisutnost drugih zemalja i iskazi solidarnosti su nešto što je doista važno. No, naravno, jednako je važno provoditi aktivnosti policijskog djelovanja ovakvog, ovakvih opodnje u zraku e, i pokazati koje su posljedice povrede zračnog prostora recimo. Moram reći da nisam e, baš apsolutno shvatila e, prvo pitanje, mislim da se to možda odnosilo na e, samodostatnost, ono što ste spominjali, sa obrambenu samodostatnost u obrani baltičkih zemalja. No naprotiv, mislim da Baltičke države doista pokušavaju ojačati svoje sposobnosti i kapacitete e, voljni su i e, povećati obvezući udio u obrambenoj potrošnji. A Estonija jedna od malobrojnih zemalja koje uspjeva ispuniti cilj koji je zadao NATO u pogledu financiranja. No, postoji i velika prisutnost međunarodnih postrojbi u baltičkim e, zemljama, također prisutnost e, u recimo drugih država, na primjer Njemačke, te e, Ujedinjene kraljevine. Htjeli bismo možda ići u posjetu i toj bazi. I, I, mm, Da, recimo ono što je možda nedostajalo u ovoj e, posjeti je recimo jedna posjeta bazi tapa. No evo gospodine Kelam, izvolite. E, možete vas se i vi uključiti u ovu raspravu. Hvala na iskazanom interesu. U oba slučaja u hibnom centru i u kibercentru Najveći problem je dijeljenje informacija. Radi se o vrlo osjetljivoj sferi i e, sigurnosne službe nisu sklone dijeljenju tako osjetljivih informacija. Sve funkcionira na e, bazi dragovoljnosti. Ovdje imamo 13 sudionika sada, ali broj se povećava sve zemlje oko Baltika, SAD, Ujedina Kraljevina, svi su uključeni u centru u Talinu. Imamo gotovo 30 sudionika, ali sve je e, dragovoljno primjenjivanje svih ovih pravila. Također se govorilo o tumačenju samita koji se dogodio prije četiri godine u Velsu, odnosno izjava da bi kiber e, prijetnja, kiber napad bi mogao također obuhvatiti članak broj 5. Koji bi trebali biti ti slučajevi? Kibernetički napadi su danas samo jedan dio šire slike, šireg napada. Ono što je bilo zanimljivo u centru u Talinu za kibernetiku, oni tamo se natječu, improviziraju kibernetički napad protiv određenih meta. Postoje timovi koji napadaju, timovi koji onda brane metu, crveni i plavi timovi, a onda postoji neutralni tim. E, ovo je natjecanje jako zanimljivo, to je e, dobar način e, vježbanja onoga što se treba onda praktično provesti u slučaju pravog napada. Bio sam prilično impresioniran njihovim radom. Za mene je najvažnija stvar ono o čemu smo mnogo govorili na teorijskoj razini o hibridnim napadima, ali što to zapravo znači? Oni su tamo pojasnili stvari. Imate prvu fazu koje su ranjive točke partnera, to treba otkriti zašto dolazi do smanjenje socijalne kohezije, poticanje nemira i tako dalje. Onda imamo drugu fazu gdje se primjenjuje sila, vojne skupine, ubijaju se ljudi i e, oštećuje se kritična infrastruktura. Mislim da je jako važno da svi sudionici budu pripravni za ovakve konkretne situacije i da znaju kako izgleda najgori mogući scenarij. Trebaju poznavati razlike u praktičnom smislu, ali mislim da je ova inicijativa obećavajuća i tu smo imali NATO-ve predstavnike u listopadu e, kod otvaranja bila je gospođa Mogherini finski predsjednik također. Dakle, sve je započelo na vrlo visokoj razini i to stvarno daje nadu. Hvala. Hvala vam. Mislim da smo ovim izlaganjem sada zaključili točku s informacijama o posjetu Estoniji i Finskoj. Uspjeli smo to odraditi odmah nakon zaključenja naših postupaka, tako da zahvaljujem svima koji su sudjelovali u posjetu. A sada imamo izvjestitelja za mišljenje o uspostavi okvira za pregled izravnih stranih ulaganja u eu uniju. Izvjestitelj je gospodin Jeffrey Van Orden. Danas razmatramo amandmane koji su podneseni. Imali smo 12 amandmana, ali poslušat ćemo najprije izvjestitelja koji će dati uvod. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedavajuća. Kao prvo, zahvaljujem kolegama ova je tema vrlo važna i pobuđuje jako puno interesa. Imali smo čak i preko 200 amandmana ili sugestije amandmana. U posljednjem tjednu smo ih dobili većinom. Imali smo jako puno jezika i nismo imali verziju na engleskom za mnoge amandmane ne znam hoćemo li dobiti do prvog ožujka sve prijevode. To bi bilo jako korisno zato što nam je hodogram prilično gust. Pročitao sam amandmane koji su poslani. Uvijek je to bitno kod ovakvog procesa. Neki amandmani su takvi da ih mogu podržati jer su korisni. Neki amandmani ipak nisu tako korisni ali se nadam da ćemo u postupku postizanja kompromisa uspjeti smanjiti broj amandmana kojima ćemo glasovati i nadam se da ćemo naći formulacije koje će biti prihvatljive svima. Sutra imamo sastanak koordinatora u 15.30 i do tada vjerujem da ćemo poslati prijedloge za kompromisne amandmane, ali morate me pratiti jer i su vremenski rokovi prilično uski. Nadam se da ću vam sve prijedloge kompromisnih amandmana poslati e, sutra tijekom jutra kako biste imali materijale prije sastanka u 15.30. Izglasavanje revizdirane mišljenja bit će tijekom tjedna 19.3. na sljedećem sastanku. Hvala. Htjela bih spomenuti da je nadležni odbor za ovo izvješće INTA, izvjestitelj je gospodin Prust. Usvajanje mišljenja u odboru AFET predviđeno je u ožujku 19. ili 20. ožujka. A sada dajem riječ izvjestitelju u sjeni, gospođi Andrikijene prvo. Hvala, predsjednice. Htjela bih se najprije zahvaliti kolegi Jeffrey Van Ordenu na ovom nacrtu u kojem danas raspravljamo. Evo nekoliko općih primjedbi ovaj novi prijedlog dolazi u pravo vrijeme, to je dobar početak, ipak eh, vjerojatno to neće biti dovoljno kako bismo eh, riješili problem eh, vanjskih sila. Neki vide tu paralelu u odnosu na ovaj prijedlog, ali europski prijedlog je manje ambiciozan i nije zapravo mehanizam e, za provjeru ulaganja. Komisija je predložila samo dijeljene informacija među državama članicama i između njih i komisije. Ali za sada još uvijek ne znamo koji će biti opseg e, vanjskih, izravnih i strateških ulaganja u Europsku uniju. Ali imamo alarmantne signale koji su povezani uz Kinu E, koji, a oni ulažu u nove tehnologije know-how i to ne samo u civilnom sektoru nego i u vojnom sektoru. Britanski, francuske i druge tehnologije e, mogu biti protubalans u odnosu na te tehnologije, pogotovo što se tiče podmornica. Imamo i e, kritične luke i terminale kao Pireju u Grčkoj, u Belgiji, Zebruge i u Njemačkoj, imamo Kuka grupu, e, Deutsche Bank, onda imamo i globalne centre i Skyscanner, to je tražilica. E, to su to problematične točke. Mogli bismo izgubiti tehnološku prednost koju imamo i prednost u vanjskoj politici. Osim toga, Mehanizam provjere ulaganja, izravnih ulaganja je mehanizam koji također implicitno znači da se sve e, temelji na povjerenju. Povjerljivost informacija treba se zaštititi ovim mehanizmom i moramo imati disciplinske mjere koje se moraju moći provoditi. Ovdje ne e, Mm, izbjegavamo mogućnost da vanjski ulagači izbjegnu neka pravila, a državama članicama bi se trebalo provjeriti njihovo stajalište u odnosu na gospodarstvo. Imamo razne rupe u zakanu i e, trebalo bi provjeriti što rade industrije u slučaju kad njihovo ponašanje nije obuhvaćeno screeningom sada bismo trebali imati integrirani učinak. Moramo imati jedinstvenu polaznu točku, ali moramo ići korak dalje u odnosu na prijedlog komisije. Moramo razmisliti o volumenu ulaganja. Industrija je otvorena za vanjski kapital i moramo također uzeti u obzir pristup tržištu i slobodu poslovanja. Zato želim jači mehanizam provjere stranih ulaganja, a ne samo e, isprazni mehanizam za dodatno administrativno opterećenje. Europska unija mora naučiti od prethodnih e, iskustava, uključujući slučaj Gazprom. Europska unija sada mora e, se pridržavati načela otvorenog tržišta i moramo izbjeći to da vlastita načela postanu e, točke ranjivosti. Ja sam e, dala šest amandmana na ovo izvješće Jeffreya Van Ordena i pozdravljam našu suradnju i očekujem e, da će naš sastanak sutra biti plodonosan. Hvala. sada Claire Moody kao izvjestiteljica u Sijeni za socijaliste i demokrate. Hvala predsjednice. Zahvaljujem Jeffrey na ovom izvješću. Pozdravljamo zajedničku suradnju, mada e, su rokovi prilično tjesni. Socijalisti i demokrati podržavaju prijedloge koje ste dali. Priznajemo to da imamo jako puno prednosti od izravnih e, vanjskih ulaganja, stranih ulaganja ali također postoje problemi koji mogu nastati kao rezultat tih ulaganja. Jako je važno da imamo efikasnu kontrolu ulaganja kako bismo osigurali da postoji odgovornost u zaštiti kritične infrastrukture e, kad se radi o provjeri izravnih stranih ulaganja to nema nikakve veze sa protekcionizmom. Radi se o tome da moramo ozbiljno shvatiti naše odgovornosti u okviru izravnih stranih ulaganja. Trenutni prijedlog ne uključuje nikakvo upućivanje na europski sektor obrane i na pripadajuću industriju. Amandmani koje sam ja predložila e, održavaju upravo to za što smatram da je vrlo važno. Što se tiče prijedloga za izravna strana ulaganja, oni moraju biti podvrgnuti pažljivoj kontroli. Još imamo druge elemente koje treba uzeti u obzir kad govorimo o izravnim stranim ulaganjima. Na primjer, namjeru da se uzme imovina ili prava intelektualnog vlasništva i da se oni isključe iz e, Europske unije. To bi bilo vezano uz neke programe ulaganja. I na samom kraju, ako postoji neka tvrtka koja ima direktno vlasništvo države u sebi, također treba paziti zato što bi te tvrtke se mogli uzeti u obzir kao tvrtke privatnog sektora. Dakle, moramo shvatiti odakle dolazi e, izravno strano ulaganje kad ga procjenjujemo. Pozdravljam ovo izvješće i vjerujem da ćemo sutra imati kvalitetan sastanak izvjestitelja u sjeni, da ćemo uzeti u obzir sve amandmane na svim jezicima. Hvala. Hvala. Gospođa Ana Gomež ima riječ. Hvala. Drago mi je jer mi se čini da smo sada došli do nekih važnih pitanja. Tko kontrolira što, gdje i u kojim područjima relevantnosti za tehnologiju e, i područja koja su važna za sigurnost i obranu. Pozdravljam ono što je rekla gospođa Andrukine i traženje e, dobrovoljne razmjene informacija nije dovoljno, slažem se s vama. Trebamo nešto više, ne samo provjeru e, vanjskih ulaganja, nego moramo provjeriti i kritičnu infrastrukturu koja je sada spremna u Europskoj uniji koja je pod kontrolom vanjskih sila. U mojoj zemlji, u Portugalu, tijekom godina neoliberalnih e, mjera štednji. Državne tvrtke za električnu energiju e, su se trebale prilagoditi pravilima europskog tržišta. Dakle, proizvodnje i distribucija energije se trebala odvojiti trebale su se odvojiti kako bismo imali e, pravednu e, konkurenciju i kako bismo se uskladili s pravilima tržišta. I u tom razdoblju kad je Portugal bio pod kontrolom trojke, Europske središnje banke, Međunarodni monetarni fond i komisija, oni su kontrolirali e, Portugal i tada je došla na scenu komunistička stranka u Kini zato što je kineska kompanija investirala u Portugalu, Portugalu u proizvodnju električne energije, a e, Kinezi su kontrolirali onda distribuciju električne energije u Portugalu. A što se tiče proizvodnje električne energije, to bi trebala biti usluga za javnost u Europskoj uniji. Koliko luka u Grčkoj i u Portugalu je prodano u tom periodu? To se radilo vrlo svjesno. To je radila Europska komisija. Ona je sve to nadzirala. Nadzirala je ono što se događalo. Sjećam se da sam tada bila u Europskom parlamentu i da sam upozoravala na to i nikomu nije bilo stalo do toga. Dakle, izravna vanjska ulaganja se trebaju kontrolirati, ali moramo također locirati kritičnu infrastrukturu i kritične kompanije u području e, sigurnosti i obrane tvrtke čije vlasništvo se promijenilo. A tu su i druga područja, na primjer prikupljanje podataka, pohranjivanje podataka su zanimljiva područja. Bilo bi zanimljivo znati koliko e, odjela, javnih odjela Europske unije su pod kontrolom tvrtki koje su daleko da li to pridonosi prosperitetu Kine i prikupljaju li se ili pohranjuju podaci možda u Kini. To je samo primjer, ima ih mnogo više. tiču se drugih sila. To sve pokazuje da nismo bili dovoljno oprezni što se tiče implikacija u području sigurnosti i obrane. Uh, Hvala. Obavještena sam da predstavnik komisije se želi javiti za riječ. Gospođa Blauer, izvolite. Dobar dan, ja sam Silija Bauler, zamjenica šefa odjela za ulaganja. Hvala vam lijepa što ste mi dali priliku da vam se obratim. Govorit ću o nacrtu mišljenja koje smo primili. Zahvalili bismo odboru na ovom mišljenju kojem nam daje podršku. Zadovoljni smo što ovo mišljenje priznaje zabrinutosti vezano za strana ulaganja i sigurnost i obranu. Spominje se i nedostatak suradnje i spominje se izvješće o obrambenoj industriji u Rusiji i Kini koje je objavljeno u studenom 2017. te također studija Egmunda koja se zove Kineska ulaganja u Europskoj uniji. Vidjela sam da e, se u nacrtu mišljenja spominje zabrinutost da bi prijedlog mogao previše nagrizati ovlasti država članica u području sigurnosti i obrane. I ovdje želim naglasiti da države članice zadržavaju prava koja imaju pod ugovorom o Europskoj uniji. Dakle, kao što stoji u članku 346 ugovora i prijedlogom se ne oduzimaju nikakve ovlasti državama članicama. Dva su amandmana koja su već usvojena, koja koji su nas pomalo zabrinjavali. Dakle, dva predložena amandmana, oprostite, koji su nas zabrinuli. Jedan se tiče obevešćivanja slučajeva gdje je vršen nadzor, a koje ne treba biti obvezno. To je amandman broj šest, ako se ne varam. da to ne bi bilo obvezno, već dobrovoljno. I to bi s naše točke gledišta umanjilo dodatnu vrijednost koju pokušavamo dobiti ovim prijedlogom. Ako se ostavi izbor državama članicama, one vjerojatno neće upitati komisiju i druge države članice za njihovo mišljenje. One bi to radije vjerojatno zadržale za sebe i mi bismo ovdje mislili da bi se time oduzela dodatna vrijednost tog prijedloga. Zatim mišljenje komisije treba biti ograničeno na sigurnost, a ne e, javni poredak. I ponekad je teško povući crtu između sigurnosti i javnog poredka. Na primjer, sigurnost opskrbe plinom potpada pod javni red, a ne sigurnost i zbog toga mislimo da ima mnogo vrijednosti u tome da se dozvoli komisiji i državama članicama da komentiraju i vezano za javni red. Neki kažu da je to premalo, pa imamo situaciju gdje 16 država članica ne provodi nadzor i one vjerojatno ne vide iste zabrinutosti ovdje kao i vi. Postoji element podizanja svijesti e, koji želimo postići ovim prijedlogom. Ako sada nametnemo europski sustav, to bi preopteretilo sve u ovom stadiju. Mora postojati neka vrsta monitoringa i podizanja svijesti za početak, a onda ako potvrdimo da postoji problem, ali i to dugoročni problem, onda možemo razmisliti o budućim koracima. Ali u ovom trenutku mislimo da je prijedlog uravnotežen i da uzima sve različite situacije u obzir u različitim državama članicama. Hvala lijepa. Hvala. kao građani jedne od, država središnje i istočne Europe, e, ja smatram da je pitanje opskrbe plinom pitanje sigurnosti, a ne pitanje javnog poretka. I mislim da svi moji kolege koji su iz te regije podržavaju moje mišljenje o tome. Gospodin Jeffrey Van Orden, izvolite. Samo što se tiče vaše zadnje napomene, gospođo predsjedateljice, sve može biti pitanje javnog reda, dakle ako želite proširiti te koncepte. I ovdje govorimo o sigurnosti i trebamo imati na umu da je sigurnost po definiciji u prvom mjestu odgovornost država članica komisija izgleda ima interes u tome, ali moramo zapamtiti gdje leži tu odgovornost. Zahvalio bih kolegama na jako zanimljivim komentarima. Primio sam na znanje što ste rekli i radujem se našoj sutrašnjoj raspravi. Hvala. Hvala lijepa. usvajanje mišljenja na afetu se očekuje za ožujak 19. E, ili 12. ili 20. Sada vas molim da ostanete u prostoriji jer prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. A to je obrana Europe od kibernetičkih prijetnji čekamo naše uvažene panaliste da nam se pridruže. Hvala

Colleagues, uh, as announced, agenda. Kolege, kao što sam najavila, sljedeća točka na dnevnom redu je obrana Europe od kibernetičkih prijetnji. I zadovoljstvo mi je i čast pozdraviti naše uvažene goste, panaliste. To su jedan istraživački novinar iz Rusije, gospodin Andrej, Aleksević Soldatov, i on je, on je kako bih rekla, direktor eh, portala agentura.ru i on ima jako veliko iskustvo u izvješćivanju o radu sa specijalnim službama i radu sa stručnjacima koji se bave time. To nije lak zadatak u Ruskoj federaciji. Bavio se raznim važnim događajima koje, kojih se još sjećamo koji su se dogodili u Ruskoj federaciji. On je poznati stručnjak za terorizam. i za pitanja sigurnosti. I mnoge aspekte o tome što vi znate, vi smo željeli čuti ali nažalost moramo to ograničiti samo na kibernetičke prijetnje. I naš drugi gost je viši znanstveni suradnik i e, gospodin Bruno Lete i predstavnik organizacije German Marshall Fund. On će nam prvi održati svoju prezentaciju. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice na vašem uvodu i hvala vašem odboru što ste me pozvali. Dakle, zamoljen sam da govorim o suradnji između Europske unije i NATO-a, o sigurnosti, kibersigurnosti. Govorit ću o izazovima, o onome što se radi i dozvolit ću si da dam i neke prijedloge za daljnji rad. Za početak, Europska unija i NATO imaju slične probleme, dakle kiberkriminal, nedržavni akteri i sofisticirani državni akteri i ove neprijateljske kibernetičke aktivnosti imaju utjecaj na sve razine našeg društva u državama članicama EU-a i NATO-a. Iako su ti kibernetički napadi jako stvarna prijetnja, svakodnevni napadi su uglavnom neprimjećeni, nisu detektirani i neadekvatno se e, s njima e, bavimo. I kibersigurnost i obrana je dugo vremena već na dnevnom redu Europske unije i NATO-a, ali tek odnedavno na vrhu. E, jedan e, ključni trenutak je bio 2007. kad su se dogodili e, napadi u Estoniji i to je prisililo obje institucije Europsku uniju i NATO da se ozbiljnije pozabave ovim prijetnjama. Kao rezultat toga što se dogodilo, NATO je objavio 2008. prvu politiku za obranu od kibernetičkih napada, a pet godina kasnije, 2012. Europska unija je usvojila prvu strategiju za kibernetičku sigurnost. 2014. se dogodila Ukrajina, sljedeći veliki šok za Europu, e, rusko pripajanje Krima, i ono što se dogodilo u Donbasu, to je sve uključilo mnoge kibernetičke napade. To je još jedno zvono za uzbunu u Europskoj uniji i NATO-u i od 2014. obje institucije su pojačale svoje e, kibernetičke inicijative. Neću prolaziti kroz sve postojeće inicijative, ali e, mnogo toga se već ovdje događa a ono što je najvažnije za nas je podcrtati da u ovoj klimi gdje postoji hitnost, Europska unija i NATO počnu gledati jedno na drugo kao partnere. E, prvi korak je učinjen e, u drugom mjesecu 2016. kad su NATO i EU potpisali tehnički aranžman za poboljšanje dijeljenja informacija. Ali značajan korak učinjen je par mjeseci kasnije kad se potpisala zajednička deklaracija u srpnju 2016. u Varšavi koja je utvrdila pravi okvir, e, konkretni okvir za suradnju u sigurnosti i obrani. Iako politički sporazum postoji za suradnju, suradnja je dosta teška i ograničena između Europske unije i NATO-a, nekoliko je tu ključnih prepreka koje bih e, želio naglasiti. Kao prvo, postoji nedostatak e, svijesti o stvarnim situacijama i dijeljenju informacija. Ne postoje kanali e, za razmjenu tajnih informacija između NATO-a i Europske unije, a na razini država članica države ne žele razmjenjivati i dijeliti svoje podatke o prijetnjama. Također nejednak, nejednaka je razina pripremljenosti za obranu od kibernetičkih napada u državama članicama. Dakle, tu postoji jaz između određenih država a to je zato što su, je borba protiv e, kibernetičkih napada još uvijek e, usredotočena na nacionalnoj razini i bez obzira za, za, na to što postoje pokušaj da se to koordinira, još uvijek to sve ne funkcionira kako treba. Također ne postoje zajednička osposobljavanja između Europske unije i NATO-a. Održana je samo jedna vojna vježba 2003. EU-a i NATO-a koja nije obuhvaćala pitanja obrane od kibernetičkih napada. Planirali su se vježbe 2007. 2010. 2014. i čak i danas vježbe i osposobljavanja se e, odvijaju odvojeno i to je po mojem mišljenju promašena prilika za EU i NATO da stvori jednu kulturu uzajamnog povjerenja i razumijevanja. I mislim da je sada glavni zadatak za EU i NATO da se nađe konsenzus o tome kako više toga činiti zajedno. Ključna je bolja suradnja kako bi se bolje sprječavali i detektirali kibernetski napadi, te kako bi se uhvatilo odgovorne pojedince. I ja bih e, dao ovom odboru nekoliko prijedloga o tome kako poboljšati suradnju. I to je sve izvodivo ako Europska unija i NATO pokažu političku volju. Prva preporuka tiče se razmjene informacija. EU i NATO mogli bi razmotriti stvaranje jednog središnjeg centra za prijetnje, e, kibernetičke prijetnje. Dakle, imamo Europski centar izvrsnosti e, kao što je u Helsinkiju, ali stvaranje jednog informacijskog središta EU-a i NATO-a mogao bi biti značan korak naprijed u suradnji između te institucije i mogao bi olakšati neformalno i formalno dijeljenje informacija i mogao bi pomoći identificirati kakve informacije treba dijeliti, tko ih treba primati i kada se te informacije trebaju dijeliti. Drugo, EU i NATO mogli bi osnovati zajedničku radnu skupinu koja bi sinhronizirala sustave za odgovor na krizne slučajeve. Današnji mehanizmi EU-a i NATO-a nisu sinhronizirani i tako je teško zajednički imati odgovor na kibernetičke incidente. Jedna radna skupina bi pomogla da se taj jaz premosti i eventualno da se donese jedan pravilnik za kibernetičke incidente za NATO i EU. Dalje, spominjao sam ove vježbe između NATO-a i EU-a, danas se one ne održavaju dakle osposobljavanje i edukacije, ali kad bismo to mogli ostvariti, to bi doprinjelo razmjeni informacija i povjerenju između EU-a i NATO-a. Četvrto, trebamo prilagoditi kiberstrategije EU-a i NATO-a na prijetnje koje predstavljaju vanjski protivnici. Ako pogledate planiranje NATO-a i EU-a danas, ono je okrenuto prema unutra, vrti se oko postojećih sposobnosti država članica. A naši protivnici postupaju drugačije. Oni planiraju oko naših ranjivosti. Na primjer, ruske aktivne mjere su de dizajnirane kako bi iskorištavale slabosti u Sjevernoj Americi i Europi, i dakle oni su to uskladili zajedno s konvencionalnim eh, hibridnim sposobnostima i nuklearnim sposobnostima. Dakle, potrebno je fokusirati se izvan EU-a i NATO-a i proučiti sposobnosti potencijalnih protivnika i na temelju tih saznanja prilagoditi našu kibernetičku strategiju. Dakle, ukratko moramo razmišljati kreativnije kako bolje odvratiti ili uzvratiti našim protivnicima u kibernetičkom prostoru. Peto, moramo poboljšati suradnju s nacijama partnerima. Oni mogu biti naša prva linija obrane, ali također mogu biti prvo mjesto proboja naših obrana. EU i NATO imaju interes u tome da naši partneri budu e, otporniji na kibernetičke napade. Naši partneri moći će poboljšati vlastite kibernetičke sposobnosti informacijske mreže i zauzvrat ti partneri će moći učinkovitije dijeliti s nama njihove informacije, stručnost i iskustvo. Dakle, snažne nacije partneri znače više sigurnosti za EU i NATO. Zajednički, e, zajednička zaklada Europske unije i NATO-a bi mogla biti od pomoći, već postoje primjeri gdje EU i NATO koordiniraju svoje financije, dakle jedan takvi, jedna takva uzajamna zaklada EU-a i NATO-a bila bi jako dobra ideja. Dalje, treba poticati e, međunarodne sporazume koji reguliraju ponašanje u kibernetičkom prostoru. Naši građani su prvi na udaru od kibernetičkih e, prijetnji, ali nedostatak međunarodnog razumijevanja i konvencija komplicira rad u suzbijanju prekograničnih prijetnji. Dakle, EU i NATO imaju odgovornost da preuzmu vodeću ulogu u prijedlozima koji štite građane i tvrtke i da se regulira i potiče odgovorno ponašanje u kibernetičkom prostoru. Dakle, na razini EU-a i G7 možemo poticati inicijative, također i u privatnom sektoru. I za kraj bih samo naglasio da je ovdje ključna poruka, potreba da Europska unija i NATO se zajednički prilagode digitalnom dobu koje vrši nove pritiske na već postojeće poteškoće u koordinaciji EU-a i NATO-a. Evropska unija i NATO još uvijek su loše pripremljeni za nove prijetnje. Europa nema drugog izbora nego biti snažna u očima svojih partnera i protivnika. Hvala. Oh, hvala. Gospodin um, Andrej Soldatov, izvolite. Dobar dan i hvala na pozivu, hvala na ovoj prilici da vam se obratim. Mislim da kada razgovaramo o bilo čemu kibernetičkom i o Rusiji iz očiglednih razloga, Postoje određeni razlozi za takvu a Jedna stvar o kojoj sam želio ovdje govoriti je sljedeća. Da bismo razumjeli ono što se događa, moramo pokušati odgovoriti na neka temeljna načelna pitanja. Kao prvo, zašto je ruski pristup ovom pitanju prilično jedinstven? Zapravo jest jedinstven. Govorimo o kibernetičkoj sigurnosti, o kibernetičkom ratu i to je neusporedivo onome što postoji na zapadu ili onome što postoji e, i u Kini. Evo samo nekoliko primjena. E, ruski kibernetički dionici su vrlo učinkoviti izvan zemlje, ali u zemlji u samoj Rusiji prilično su nekompetentni. E, još uvijek imamo jednu opciju za E, recimo aktivisti, liberalne ljudi se izražavaju online, imamo neke opcije da ljude navedemo da izađu na ulice, da se, reši, da se na taj način razmjenjuju informacije, iako je internet pod teškom cenzurom od 2000 i neke. Ali u vanjskom djelovanju Kremlin je puno učinkoviti i kompetentni. To treba pojasniti. Još jedna stvar je... E, posebice e, je teško odrediti u e, kibernetičkim napadima tko je počinio napad, koja agencija, koja zemlja i tako dalje. A u Rusiji je to još i teže, a postoje određeni razlozi za to. Jer nekada se radi o državnim dionicima, a ponekad o neformalnim dionicima, nedržavnim, nevladinima. Obzirom koliko je zapravo taj e, E, osjetljiv odnos između sigurnosnih službi i vojnog kompleksa, vojske, kriminalnih hakera i te industrije. U Rusiji e, e, točno reći tko je odgovoran je još teže. Još jedna stvar. Ponekad imam dojam da kada Zapad pokuša uključiti e, ruske dužnosnike zadužene za kibernetička pitanja u neke razgovore kao da se razgovara sa potpuno krivim ljudima. Ti su ljudi službeno zaduženi za to područje, imaju e, sve nadležnosti, ali zapravo nemaju pojma čemu se zapravo radi kada se govori o agresivnoj e, kibernetičkoj komponenti. I na kraju lanac, zapovjedni lanac, naime, zapravo kada govorimo o zemlji koja je zapravo e, doista e, poznata po centralizaciji i Međutim, kad govorimo o kibernetičkim stvarima, to je cijeli kaos. Imam neke iznađujuće dionike, neke koji su bliski nekim ljudima, bliski Kremlu i tako dalje, ali zapravo ni ne znamo kako se stvari sankcioniraju, sankcioniraju li se, kako se njima upravlja. Sve je to prilično e, kaotično i upravo zato je pitanje znači kako se e, kibernetički razvijao taj prostor u Rusiji. Evo ako pogledamo malo povijest, ono što trebamo shvatiti je da se ovdje ne bavi nekim, e, da ovdje nije, ne, postoji neki strateški plan iz 80-ih, 70-ih ili čak i 90-ih. Ono o čemu se ovdje radi e, je zapravo jedan niz E, odluka koje su proizašle iz niza kriza. Prva kriza bio Čečanski rat koji je proizveo krizu za Kremlin. Ne zbog toga što je to bio vojni i krvi konflikt, nego što je do 1999. i 2000. Kremlin treba neku e, objašnjenje zašto ići u rat i e, to je trebao zato objasniti što se dogodilo u prvom Čečanskom ratu. Mi su lako pronašli to objašnjenje, a Objašnjenje je bilo da su novinari i informacije krivi za to što je izgubljen prvi rat. I onda su zapravo informacije počeli tretirati kao oružje, imamo neke posebne dokumente, na primjer doktrinu informacijske sigurnosti i tako dalje i iz njih jasno proizlazi da ruske sigurnosne službe, obavještajne službe su odlučile informacije tretirati kao oružje i posebice za novinare liberalne novinare gledati ih kao osobe koje bi mogle biti doista opasne, tada je to gotovo promaklo jer se činilo da se radi samo o klasičnoj cenzuri i jest cenzura, međutim svejedno to je već bila kibernetička strategija jer kada pogledate kraj 90 i internet tada. Čečeni su onda imali neke web stranice koje nisu bile u dohvatu ruskih e, vlasti u nekim europskim zemljama i e, Ministarstvo vanjskih poslova nije uspjelo vjeriti europske zemlje da im ugase stranice, to je postavilo prijetnju i to se pojavila se onda jedna skupina studenta u Tomsku e, u Sibiru, koji su, u Sibiru koji su sami napali jednu od tih stranica. A to je bio trenutak kada E, se povjerovalo da ova taktika outsourcinga je zapravo rođena. Kada imate ljude koji službeno nisu povezani s vladom, a trebate ih samo potaknuti, a ponekad i ih usmjeriti prema nekim temama, prema nekim ciljevima, to onda možete poreći odgovornost, to je vrlo korisno. I tako recimo se dogodi da postoje neki kriminalni hakeri, pa neki studenti, pa neka IT industrija i tako dalje su počeli rasti u tom pogledu i onda je e, proizašlo što je proizašlo. No kada govorite o ruskim hakerima to ne znači da je to uvijek vlada i uvijek postoji naravno ta mogućnost poricanja odgovornosti i reći nismo to mi, nije vlada, to je neko drugi. I mislim da je upravo to ono o čemu se sada radi. A problem je da, naravno, da to treba stvoriti jedan osjećaj očajavanja i očaj, jer nekako imate osjećaj da se bavi, da je to jedan e, koordinirani serija napada, ali zapravo nije. I sama ideja da se E, pronađu takve organizacije koje su odgovorne za to u Rusiji. To nije uspjelo, recimo, e, s e, kiber mjere, na primjer, koje su predložili Amerikanci prije puno godina je da se stvorio je ovakav jedan hotline gdje se u krizi samo kao u doba hladnog rata 70-ih, 80-ih može nazvati i reći, mislim evo, balansiran e, je projektil, e, potvrdite da ste to vi ili razmislimo što se može napraviti, recimo. Bez takve jedne kiber, e, cyber hotline Kremlj je pokušao to u rujnu 2016. ali to je propalo jer e, Michael Daniels nazvao je na tu liniju Obamin čovjek, a sa ruske strane niko se nije javio na tu liniju. A zašto? Zato što se ovdje može raditi o poricanju odgovornosti. Zato što su to zapravo stvari koje nisu usporedive i sad treba imati novi pristup. No problem sada je, ja mislim da je to doista velika prijetnja, da kada postoji ovakav osjećaj očajanja, postoji i ovaj nekakav iskušenje da se ova cijela tema militarizira. I to zapravo vidimo na neki način sada. Uvijek postoji taj sukob između zapadnih služben, e, e, dužnosnika i istočnih o tome kako e, govoriti o kibernetici. Mislim, Rusi su htjeli razgovarati o informacijskoj sigurnosti, a Amerikanci i Britanci o kibersigurnosti. A razlika je bila da je informacijska sigurnost je o sadržaju, o samim informacijama, a zapadni pristup radio se o hardwareu, kabelima i kompjuterima. Znači, do 2006. mnogi u Sjedinjenim državama s kojima sam raspravljao i u Britaniji su mi govorili zapravo, su Rusi zapravo bili u pravu i zapravo ipak svi trebamo govoriti o sigurnosti informacija ali to bi moglo biti stvarno opasno. Prvo, kao novinar, zapravo mi se ne sviđa ideja da su informacije oružje. Mislim da je to vrlo opasan put i kada krenete tim putem, nužno je da u ovom obliku ili onom se može doći do <laughs> jednog ishoda, a to je cenzura. A sljedeći problem je za ova cijela ideja militarizacije ove cijele teme, je zapravo prilično zapadna ideja, jer u Rusiji već 20 godina to je zapravo bio područje obavještajnih službi, a ne vojnih službi i to ne iz strateških ili političkih razloga, jer kada se KGB podijelio, jedan rascijepio, Najveći dio bivšeg KGB-a zadužen je upravo za ovo područje, a vojska je bila isključena e, mnoge godine iz ove teme. Sada odjednom, no, no, Zapad je htio e, ruski pristup smatrati nečim što je usporedivo sa zapadnim pristupom. Na zapadu, e, a, to je uvijek bio dio kibernetičkog rata i tako dalje, koji je uvijek i vojna pitanje, to nije moglo funkcionirati i nije moglo se radilo o različitim dionicima, različitim strategijama i različitim idejama o tome kako to uopće koristiti. No kada se govori o militarizaciji, moj problem je sljedeći. Može se na kraju opet vratiti na ove neke ideje cenzure. Upravo je to ono što se radi kada se radi o ratu. Dobro, nismo još ondje, vjerojatno. Tako da bismo vjerojatno trebali razmisliti o tome kako na drugačiji način razmišljati o ovim stvarima. I mislim da pravi put ovdje ne bi, bio, ne bi trebao biti e, razgovarati o, o tome kao jednom obliku rata, nego razmišljati o ljudima, organizacijama koje rade nešto što je zapravo e, kriminalizirano zakonima brojnih zemalja. I to je pravi put, ja mislim. I to je upravo ono što smo vidjeli kada je objavljena e, presuda e, za Dakle, mislim da na taj način možda možemo bolje shvatiti kako se stvari organiziraju. upravo je ta presuda za pravu sliku o tome kako se stvari događaju. Mislim, imate cijeli niz neformalnih dionika, ali ipak se znade koji za njih povlači konce. Tako da mislim da bi to bio obećavajući put e, za ovo. I evo moja zaključna misla o ovom e, e pitanju. E, razmišljajući o informacijama kao oružju, to je ruski način gledanja stvari. Jer ljudi koji su sada u krenu. E, imaju neko, imaju podrijetlo iz KGB-a i obučeni su na način da svijet gledaju kao prijetnju. Ja ne mislim zapravo da svi mi dijelimo ovaj pristup. Jer internet nije prijetnja, samo prijetnja. Internet još uvijek daje i mnoge mogućnosti i zemljama kao što je Rusija. Mi imamo i našu opoziciju i o, one koji se protive ovome ili onome koji koriste za to internet. Znači, tu postoje i brojne prilike, a ne samo prijetnje. Hvala, evo otvaram raspravu. Mrs. Claire Moody, Vice Chair. Thank you very much and thank you both. Hvala, hvala na ovoj vrlo, vrlo zanimljivim prezentacijama. E, za oba govornika, dakle prvo, ono što ste rekli o Varšavskoj deklaraciji, onome što je dogođeno u 2016. I mislim, znamo što treba učiniti, ali znamo i također da se konkretni planovi nisu uspjeli napraviti, odnosno E, dovesti u funkcionirajuće stanje. Znači postoji odgovarajuća tendencija polakog postupanja Naime, e, ide se vjerojatno polako zato što postoje stvarne blokade i što je teško doći do kraja. Je li to sada normalna i uobičajena sporina i trebamo uložiti dodatne napore ili recimo koji bi to bili dobri koraci da se e, uspije uspostaviti kolaborativni rad između nas i nato kako bi se stvorio sigurni prostor za suradnju e, u budućnosti. Mr. Soldatov, thank you, that was... Gospodine Soldatov, stvarno je to bilo zanimljivo i E, postavili ste jedno temeljno pitanje, a to je bilo pitanje sadržaja. Naime, ako ozbiljno razmotrimo pitanje sadržaja, tu se otvara naravno prostor i za cenzuru. To je suprotno naravno onome što bismo mi htjeli e, kao razvoj. po pitanju sadržaja postoji doista veliki problem. Naime, radi se o lažnim informacijama, <laughs> ne o informacijama. I treba doista pronaći e, način e, kako ovaj, <laughs> zaustaviti da lažna vijest obiđe svijet e, prije nego što se uopće netko može E, potruditi da nešto učini po tome. A druga stvar je ovaj Orvelovski pristup jeziku, ne samo informacijama. To je ono što smo svi u svojim zemljama. Dakle, ne možemo jednostavno ignorirati sadržaj, nego nekako moramo doista moći pronaći način da se time pozabavimo. Jer ono što trenutno činimo očigledno nije doraslo zadatku pa bi možda bilo korisno bolje razmotriti načine postupanja sa sadržajem. Naravno, ne, ne cenzurom, ali svejedno sadržaj nešto čime se moramo isto pozabaviti. Gospodine Kelam, izvolite. Zahvaljujem na vrlo relevantnim informacijama i doista Evo želim sa kolegicom Mudi reći da e, je ključno pitanje upravo pitanje sadržaja. I mislim da ruska strana i sve autoritarne tvorevine imaju države e, svoju stratešku perspektivu, a mi samo reagiramo. To je cijela razlika u paradigmi, u cijelom razmišljanju, no istovremeno Malo me to zabrinjava jer ovo ovaj je parlament e, usvojio svoje prvo izvješće o kibernetičkoj sigurnosti i prije evo jedno 5-6 godina, a ista su pitanja bila prezentirana. Znači, razmjena informacija, ne e, jednaka, neujednačina, razina svijesti i pripravnosti zemalja članica, pitanje između privatnog i javnog sektora te njihove suradnje, suradnja između Europske unije i NATO, hakeri eh, koji nisu eh, u dometu države eh, i recimo i ovo pitanje korištenja Hatova, pozitivnih hakera za sprečavanje pretnje. Što vi mislite o tome korištenju hakera za takve svrhe? Zatim recimo ovaj centar odličnosti za borbu protiv kibernetičke prijetnje. Ja svakako podupiram tu ideju. E, je li centar u odličnosti u Talinu, recimo nešto što bi se moglo koristiti kao temelji, mogu bi li se moglo iskoristiti za to? E, je li potreban jedan paralelni centar ili veći centar i tako dalje? No mislim da se sve zapravo svodi na osviještenost i svijest, a i stoga proizlazi politička volja, politička volja da se tim pitanjima doista pozabavi, da to ne ostane stvar na deklarativnim e, izjavama, nego da se ostvari praktična suradnja. Mislim da je vaša analiza doista vrlo e, realistična i da je treba krenuti e, dalje. A naravno, ključni stvar ovdje je kako to organizirati u praksi. Gospođa Gomes, izvolite. Um, I, I took note of the very interesting suggestions put forward by Mr. Uh, Lete on... Uh, Hvala, e, doista e, Gospodin je doista iznio zanimljive prijedloge o mogućnosti suradnje EU i NATO-a po pitanju kibernetičkih slabosti i njihovog nadilaženja i njihovog transformiranja u neki smisleni alat za borbu protiv eh, eh, kibernetičkih prijetnji. No, Suradnja EU i NATO uvijek je nalazila na prepreke u vidu nekoliko faktora, a jedno je pitanje Turske i Cipra, iako je, mislim da, ali sada se odnos s Turskom još pogoršava i to u području koje je znatno e, relevantno za ove naše razlike u mišljenjima. So, don't Ne mislite li da je zbog toga cijela stvar e, još više komplicirana u današnjem svijetu? A isto mislim da mogu reći i za Sjedinjene države, mislim. Sjedinjene države su glavni NATO partner, ali sada e, i njihov vlastiti predsjednik se istražuje u internoj istrazi zbog e, poveznice između vlade i najužih suradnika s Rusima upravo. Mislim da je to vrlo objektivni faktor koji odmaže ovdje. I po mom mišljenju, mislim, e, e, EU bi trebala krenuti dalje, sa ili bez NATO, a mi doista moramo krenuti dalje. I svakako se slažem s vama, gospodine Soldatov informacija ne bi trebalo biti oružje, ali se pretvara u oružje i mi bismo to trebali prepoznati i braniti se protiv toga. Mislim, ne svakako korištenjem iste artiljerije, ali barem pokazati da nismo naivni, glupi i dopustiti da nas taj e, alat e, pogodi na taj način. I pitam se, zapravo ponekad se upravo pitam zašto nam trebaju te isputnika ako imamo na primjer e, Euronews. Ako imamo Euronews gdje e, se 30 e, milijuna sredstava Europske unije ulaže. Mislim, ne želimo naravno nadgledati sadržaj, nego neovisnost dotičnog kanala kako ne bi postao recimo od propagande, recimo, ili nekih e, nekih e, ljudi bliskih Putinu. Ili recimo, zašto to ne koristiti recimo za analizu onoga što ti Sputnik e, i drugi serviraju u svojim kanalima i šire kao lažne vijesti. Još moje pitanje, gospodin Solotova, je sljedeće. Ja doista mislim da je najvažniji alat danas e, koji e, se koristi u e, obrani i sigurnosti i borbi protiv kiberprijetnji je zapravo ukazati na korupciju koja se događa u Europskoj uniji, u financijskom e, i sustavu istražnim recimo radom upravo e, istražnih e, novinara koji su otkrili skandale sa Panamom i sa drugima. Recimo, danas sam vidjela i da je i ljudi povezani sa premijerom Austrije su možda podupirali Janukovićev režim iz Europske unije, ma i drugi, ne samo e, njihovi, njegovi. Dakle, ovo pitanje borbe protiv korupcije i otkrivanja korupcije i iznošenja toga u javnost je ključno pitanje za sigurnost i obranu. Ništa nije učinkovitije od e, e novinara koji mogu sve te informacije iznijeti u javnost, kao što su Panama skandali drugi sa dokumentima iz Kanabe. Dakle, puno informacija upravo u tom skandalu ovo vodilo je ukazivalo ponovno dok e, Rusija kremlja na putima i pranja i recimo da se radi o putevima kanalima pranja novca kroz Europsku uniju i kroz zemlje članice i ne radi se samo o Cipru, Malti, nego i o Austriji, Nizozemskoj, Londonu i tako dalje. Je li to dakle pitanje koje e, se, o kojemu se govori u javnom mnjenju u Rusiji? Bi li to možda bio način da se bori protiv e, te propagande i da se to iskoristi u protunapadu? napadu? Hvala. Htjela bih također i sama postaviti pitanje. Prvo je pitanje za gospodina Solatova. Možete li nam reći nešto više o prirodi takozvanog trollinga u Rusiji? E, to sam doživjela i sama nedavno. To je bilo prilično efikasno u nekim državama kako bi se zaustavile neke poruke koje nisu bile um, poželjne da dođu u ruke um, Rusije koja bi ih mogla onda širiti. Izgleda da je sustav prilično dobro organiziran i učinkovit Radi se samo studentima koji su sposobni za hakiranje, nego se radi o uspješnoj vojsci ljudi koji mogu spriječiti dostavu nekih poruka i njihovo širenje. E, gospodinu Leteu bih postavila sljedeće pitanje. Nakon samita u Varšavi kibersigurnost je postala vrsta jedna vrlo važna tema u ratovanju i neke države su odlučile na organiziran način se suprotstaviti mogućim napadima koje su vojne prirode. pitanje je kako možemo shvatiti razliku, odnosno kako vi vidite razliku u pristupu u e, raspodjeli poslova između Europske unije i NATO-a, imajući na umu to što smatramo da je NATO oblik kolektivne obrane, a što se tiče ZSOP-a, uloga Europske unije nešto drugačija. Kako možemo balansirati e, civilne i vojne aspekte? Ako nema drugih pitanja ili javljanja za riječ, imate riječ. Najprije gospodin Lete, a nakon toga gospodin Soldatov. Hvala. Hvala svima na vašim izravnim pitanjima na koja ću pokušati odgovoriti najbolje što znam. Prvi odgovor dajem gospođi Mudi. Kibernetičko područje je jedno područje u kojem smatram da EU i NATO odlično surađuju. Zajednička izjava EU i NATO-a prepoznala je četiri područja kibernetičke sigurnosti, to je uključivanje e, te sfere u misije, e, vježbanje, standardi i obuka. Rekao bih da suradnja Europske unije i NATO u ovom području e, najbolje funkcionira što se tiče općenite suradnje između tih dvije institucije, ali tu postoje još neki izazovi. Europska unija i NATO imaju određeni mandat koordiniranja nastojanja država članica na nacionalnoj razini, ali kibernetičke e, informacije, kibernetičko područje su osjetljivo područje za mnoge države i to iz mnogih razloga. Mandat Europske unije i NATO-a nisu obvezujući a pitanje je koji će biti pokretač koji će navesti Europsku uniju i NATO na pravu suradnju. Kako možemo potaknuti tu suradnju? Možemo li možda odrediti neka mjerila za suradnju Europske unije i nato u području kibersigurnosti i obrane? E, kako ćemo mjeriti naše napretke na godišnjoj bazi? kao Europska unija koje ciljeve bismo trebali postići za pet godina ili možda već iduće godine? Možemo li možda razmišljati o boljem praćenju i o izvješćima o napretku? Ne kako bismo nekoga prokazivali, nego jednostavno kako bismo popunili jazove koje postoje u kibernetičkom prostoru. Realistična metoda bila bi da to sve bude dobrovoljno za države članice. Mi to ne možemo nametnuti. Budući da je ova prijetnja ipak urgentna, mislim da bismo mogli započeti s koalicijom dobrovoljaca. Zašto ne? Što se tiče pitanja gospodina Kelama, zahvaljujem vam što ste postavili to pitanje. Centar izvrsnosti u Talinu je svakako pohvalan. E, ima akreditaciju NATO-a, ali je neovisan centar izvrsnosti. Što znači da teorijski oni nemaju nikakvu vezu sa EU-om i NATO-om, ali formalno se radi o instituciji gdje Europska unija i NATO surađuju. I ta suradnja obuhvaća i glavne gradove. I vidimo da se ovdje može ipak poraditi i na prikupljanju podataka i na olakšavanju dijeljena podataka. U Talinu eh, odradili su odličan posao pod vodstvom tamošnjih stručnjaka. Oni pružaju obuku, edukaciju i ja mislim da bi bilo dobro imati centar koji će biti posvećen isključivo e, dijeljenju podataka među državama članicama. Ne bih htio propustiti ni jedno pitanje. Gospođo Gome, zahvaljujem na vašem pitanju. Mogu samo potvrditi vašu, ono što ste spomenuli, dakle problematiku s Turskom i vašu zabrinutost istraga nije zgodna situacija, ali vjerojatno će pravda biti e, brza i bolje će funkcionirati nego što funkcionira Bijela kuća. Na terenu vidimo da e, SAD se nije e, drugačije obvezao u odnosu na NATO od dolaska na vlast predsjednika, ali to je situacija sada trenutno takva. Pitanje je trebamo li ići korak dalje? Mislim da je odgovor da, moramo to učiniti i mi stvarno vjerujemo da će okvir Peskova biti vrlo dobar e, u tu svrhu. I mislim da bismo tu mogli imati pilot projekte e, za jačanje Peskova. Europski fond za ulaganje u obranu bi e, omogućavao posebna odvojena ulaganja u obranu, pogotovo za države članice koje nemaju dovoljne kapacitete i trebaju ojačati u tom području. Mislim da je to dobar put za napredak. E, jača Europska unija znači jači NATO, tako da su to kompatibilni ciljevi po mom sudu. Hvala vam, gospođo Fotiga, na vašem zanimljivom pitanju. E, jako je teško odgovoriti na njega, to je kompleksno pitanje. Europska unija i NATO imaju ekspertizu i alat koji su jedinstveni. Nekada alat Europske unije može nešto bolje riješiti od alata NATO ili obratno, ali mislim da je sinergija ključno rješenje. Europska unija ima važnu ulogu koju odigrava kod raznih pitanja, a NATO bi se trebao koncentrirati na ono što oni dobro rade, to je sigurnost i obrana, dok druga područja trebaju prepustiti Europskoj uniji. Izgleda da je neto sve otvoreni za razgovor o nekim kapacitetima o kojima se do sad nije razgovaralo, ali Europska unija se također otvara prema ovakvim mogućnostima. Kao što ste i sami rekli, e, razlike e, ne treba uzimati zdravo za gotovo, ali svaka institucija treba djelovati u svom području. Hvala gospodine Solato. Hvala. Ima mnogo pitanja na koja treba odgovoriti. Ovo je savršen primjer toga zašto je e, ruski pristup tako jedinstven. Ne samo studenti, nego osobe, postoje osobe koje nisu dio birokracije, ali ipak su pridružene. Znači li to da se radi o dobro organiziranim skupinama? Jedini razlog zašto smo imali te trolanje E, do 2016. godine vezano je uz stari pristup koji se razvio godinama. Ruska birokracija je poznata po sporosti, uključujući sporost e, sigurnosnih službi. Kad dođe do krize i kad krizu želite ugušiti, onda se oni obraćaju neformalnim akterima zato što vjeruju da će ti ljudi biti učinkoviti. I to je stvarno bilo tako. Zašto? Zato što nije potrebno imati nikakve sankcije. Oni su u direktnoj vezi sa Kremljem i rade iza zatvorenih vrata. I nema nikakve, e, nikakvih problema i istraga koja objavljena, to pokazuje. Osobe u Kremlju pokušavaju izbjeći sljedeće razine, više razine i onda je najefikasnije rješenje upravo to. Trolovi u samom početku nisu trebali mijenjati stvari, nego kontaminirati e, scenu. 2005. u Rusiji većina liberalnih e, novinara je izbačeno iz medija. Jedino mjesto gdje ste mogli izraziti svoje mišljenje bio je internet. Imali smo e, platformu koja se zvala Live Journal i tamo ste mogli imati blogove. Neki blogovi su postali popularni. Tako da je Kreml E, nije službeno htio e, promijeniti vaše mišljenje, ali je htio uništiti e, blogove i ta web mjesta kako bi ljude natjerao na to da utihnu. Nakon 2014. godine shvatili su da postoji takva strategija u inozemstvu. Započelo je sa Ukrajinom, i imali smo isti, istu pozadinu, isti jezik, imali smo iste probleme, mogli smo se, mogli smo se igrati time, odnos prema zapadu i tako dalje. Mogli smo stupiti u kontakt i s Portugalom, Francuskom e, i zato se, se te stvari događale u istočnoj Europi, a ne u Francuskoj i drugim zemljama. A sada se sve to širi. Mislim da bismo trebali biti prilično oprezni kada procjenjujemo utjecaj ovih trolova. Jer mislim da je najveći utjecaj postignut e, time što su svi počeli govoriti o Rusiji 2016. godine što se tiče realne politike. Kremlj je postigao jako malo Sankcije su postojale, odnos između Rusije i SAD-a nije bio dobar, ali svi su počeli govoriti o Rusiji i o Putinu kao o e, jednom od najmoćnijih čovjeka u najmoćnijoj državi na svijetu. I to je omogućilo Putinu da osigura podršku Rusiji. Trebamo dakle stvari sagledati u kontekstu. Što se tiče sadržaja, pitanje je prilično teško. E, Biću vrlo praktičan sada kao novinar. Mnogi su u Ukrajini i u zapadnoj i istočnoj Europi pokušali pokrenuti nešto što bi bilo protiv dezinformacije i propagande Rusije online. Ali pitanje je koliko su ovi projekti uspjeli koliko ih je bilo uspješno. Možda ih više ni nema u upotrebi. Zato što je to jako teško, jer ako vi stvorite narativ, onda predlažete nešto i ljudi e, počinju govoriti o toj temi. A potpuno druga stvar ako kažete vijest je bila potpuno kriva, e, ja ću vam prikazati pogreške. Nikome nije stalo do toga nikoga to ne zanima, ali gospođo Gomez mislim da ste potpuno u pravu. Jer tu postoji jak narativ koji svi žele pratiti, a to su upravo neki projekti, e, panamski dokumenti e, su teme u sklopu kojih su svi govorili o Rusiji, o ruskom uplitanju i to je imalo utjecaj unutar Rusije. Jedna od najvažnijih afera u Rusiji obuhvaćala informaciju da je afera panamskih dokumenata nešto što je natjeralo Putina na reakciju i započeo je e, kampanju propagande 2016. godine zato što je se Putin osjećao napadnutim. Izgleda je da su sve to organizirali ljudi Hillary Clinton. Dakle, utjecaj ovakvog nečeg je ogroman, a ja kao izvjestitelj, odnosno kao novinar, mislim da je to pozitivno, jer vi ako objavljujete kao novinar u e, visoko rangiranim novinama, e, imate e, mogućnost da padnete jako nisko, pogotovo ako se krene s nekim optužbama protiv vas postoji mogućnost da se taj narativ onda poveća i time se stvara još veća priča. Mislim da je to važno istaknuti. A vratimo se sada na gospodina Kelama i na pitanja o strategiji. To je jako zanimljivo, ali o Rusiji trebamo shvatiti to da je Kreml godinama bio eh, u strahu od interneta. Ne slažem se s vama da je to bila strategija. Jer u toj igri, kad govorimo o internetu, uloga novih tehnologija je mnogo važnija od bilo koje strategije koje su razvijali u Sovjetskom savezu. Nove tehnologije postoje, ali one se razvijaju na zapadu. Neke strategije mogu najprije postojati, a onda one dolaze do društvenih medija. Onda imate Messenger, VPN i niste spremni za to. E, uvijek kasate za razvoj novih tehnologija, a Kremalj je e, prestravljen zbog toga. Putin je prije dvije godine se počeo baviti ovim pitanjem, a njegov pristup je sovjetski pristup mnoge telekomunikacijske tvrtke prije uvođenja novih tehnologija u Rusiji moraju se obratiti e, službi sigurnosti i tražiti njihovo mišljenje. To je sovjetski način razmišljanja kad vi mislite da služba nacionalne sigurnosti je važnija od razvijanja tehnologije za vaše društvo. E, sovjetski savez je kolabirao upravo zbog toga. I na samom kraju mislim da postoji jedna strategija koju moramo držati na umu. Nije dobro razvijena, ali temelji se na jednoj stvari. Putin je postao popularan u Rusiji ne zato što je sretnik, nego zato što 90 godina i početkom 2000 on je e, ubio povjerenje e, u institucije i građani u njih više ne vjeruju. I to je iskorišteno. Danas u Rusiji nitko ne vjeruje u parlament, e, u sindikate ili u političare. Poruka Kremlja bila je cijelo vrijeme gledajte, svi su ovi ljudi korumpirani, žele se obogatiti, a mi smo sada već na vlasti, mi smo profesionalci, profesionalno vodimo ovu zemlju. Dakle, Kremlj je pokušao sada E, izvesti ovu ideju nedostatka povjerenja u institucije i to prema zapadu. Nažalost, e, to je naišlo na plodno tlo jer neki ljudi ovdje nisu baš zadovoljni onima što čine vlade e, u njihovim državama, pa tako i u SAD-u. Treba identificirati tu prijetnju. Radi se o nepovjerenju prema institucijama. Treba riješiti taj problem ne radi se samo o tehnologijama koje koriste trolovi Kremlja. Time nećete riješiti problem. Hvala. Kolege i kolegice, time zaključujemo raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Zahvaljujem našim panelistima na ovoj zanimljivoj raspravi. Zahvaljujem što ste sudjelovali i vi u ovoj raspravi. Molim vas e, da zajedno zaplješćemo panelistima. Thank you. Please stay. Hvala. Molim vas da ostanete u sali. Odmah nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu.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 Colleagues, please be seated. Kolege, molim vas, zauzmite svoja mjesta. Next point of the agenda. Sljedeća točka dnevnog reda je radionica o suzbijanju hibridnih prijetnji. Zadovoljstvo mi je i čast pozdraviti dva predstavnika Pariške organizacije Fondation pour la Recherche Stratégique. To nam je dobro poznata organizacija. Dr. Jean-Jacques Patry, viši znanstveni suradnik u toj organizaciji i dr. Nikola Macuki, znanstveni suradnik u fondaciji. Dr. Macuki također je stručnjak analitičar eh, francuske vojske koji se bavi ovim pitanjima. Gospodine Patri, vi ste naš prvi govornik, izvolite. Mikrofon? It is. No, it's good. It's good. Everybody is hearing me. No problem. Thank you. Well, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je biti ovdje i podijeliti s vama neke misli o jednoj vrlo kompleksnoj temi, a to su hibridne prijetnje, slučaj Zapadnog Balkana. Naravno, sva ova mišljenja su striktno osobna mišljenja. Ovo nije francusko službeno stajalište. Imamo četiri točke u ovoj prezentaciji, što je hibridnost, e, adapt, e, prilagodba Europske unije hibridnim prijetnjama, provedba u slučaju država zapadnog Balkana i zaključak. Prva točka, što je to hibridnost? To je jako kompleksno pitanje, jer dolazi iz domene, iz vojne domene. Dakle, problem je način na koji ratuju države zapada danas i krajem 20. stoljeća. Neću o tome govoriti jer to nije današnja tema, ali ako ne dijelite sve ove kapacitete sposobnosti, ako se protivite zapadnim državama, pogotovo SAD-u, i vojsci koja je opremljena kao američka vojska, onda ste u velikom problemu. I vaš problem je kako se boriti protiv moćnog protivnika, a da se ne izložite e, odmazdi, smrtonosnoj odmazdi. I to je dakle koncept hibridnosti. On dolazi iz bolnog iskustva SAD-a u Iraku i izraelskog iskustva u Libanonu. Pet godina je trebalo da se razumije što je zapravo hibridnost. Postoje mnoge definicije. Ono što je sigurno je s birokratske točke gledišta koncept je e, usvojen od SAD-a 2010 u njihovom do, jednom dokumentu. Nakon ukrajinske krize koncept je usvojen i od strane NATO-a 2015. i Europske unije 2016. To je kompleksno zbog toga što hibridnost znači mnoge stvari mnogim različitim osobama. to je zapravo kombinacija svih tih značenja i zbog toga ta kompleksnost. Hibridno ratovanje je novi termin koji opisuje stare stvari koje su već poznate. Dakle, to je ratovanje e, na političkoj razini to je opcija koje ima država ili nedržavni entitet da izazove drugu državu. Dakle, to može biti i kombinacija direktne i nedirektne strategije. Na operativnoj razini to je korištenje strategije iscrpljivanja konvencionalnim i nekonvencionalnim sredstvima. Na taktičkoj razini to je kombinacija neregularnih aktivnosti sa konvencionalnim i nekonvencionalnim e, sredstvima, na primjer terorizam. Svrha hibridnosti je stvoriti trajni efekt e, asimetričnosti kada se kada imate za protivnika neku zapadnu državu koja je jako moćna. Pitanje je dakle zašto je hibridnost toliko važna za Europsku uniju? Važna je za NATO, naravno, ali danas ne govorimo o NATO-u. Postoji jedna zajednička komunikacija iz 2016. koja proučava taj problem nakon ukrajinske krize. Mnoge države u sred, sjevernoj i istočnoj Europi su vidjele da im prije način ratovanja, sukoba i kako se boriti protiv toga, pa nisu imale strukturirana sredstva za borbu protiv toga. Dakle, razvijene su nove analize temeljene na ovom konceptu hibridnosti. Dakle, evropska interpretacija definicije hibridne prijetnje, a postoje mnoge, e, tri glavne značajke e, iz te definicije su sljedeće. Prva, hibridna prijetnja prvo se tiče države. Drugo, jako je teško suočiti se e, s hibridnim prijetnjama samostalno. Dakle, potreban je koordiniran odgovor na razini Europske unije. I treće, zajednička komunikacija ima 22 aktivnosti kako bi se proučili detalji svih aspekata hibridnosti. Hibridnost eh, bi se sad mogla smatrati da je utkana u politike Europske unije. Izdan je jedan dokument eh, od strane vojnog osoblja Europske unije u kojem eh, su postupci i razmjene informacija i on se bavi baš hibridnošću i drugim europskim institucijama. Zaključak, hibridnost je potvrđena kao izvor velike zabrinutosti za Evropske unije, Evropsku uniju, Europski okvir. E, kao prvo potrebno je pomoći državama članicama kako bi identificirale vlastite slabosti, pronašle tehnička rješenja i sinkronizirale odgovore na svo, sveobuhvatan način. Drugo, potrebno je pojačati otpornost e, civilnih društava i treće, bliska suradnja s drugim partnerima, pogotovo s NATO-om. Ako je problem hibridnosti u slučaju zemalja Zapadnog Balkana, situacija dosta zbunjujuća, jer tu postoje različiti tipovi problema koji bi se mogli smatrati hibridnima. Prvi, to su prijetnje teritorijalnom integritetu, a to imamo u državama Zapadnog Balkana, dakle granični teritorijalni sporovi. Drugo, političke prijetnje za prava manjina. I tu se stvaraju tenzije. tu postoji također i razni rizici, dakle sukobi unutar država, politički sukobi. a takve sukove potiču i strane države, dakle treće države u regiji. Neki analitičari kažu da se tu radi o Rusiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i tako dalje. Dakle, oni stvaraju jednu konkurentnu viziju za budućnost država eh, Zapadnog Balkana. Također imamo i izazove za civilna društva, proces e, demokratizacije, ekonomski razvoj, migracije. Dakle, dvije vrste su migracija, migranti sa Srednjeg istoka, te također migranti koji putuju iz država Balkana u Europu. I za kraj kriminalne aktivnosti. Ako sve ove prijetnje, rizike i izazove uzmemo zajedno, možemo reći da bi hibridne prijetnje mogle ugroziti proces proširenja, a Europska unija je predana tome procesu proširenja u toj regiji. I to nas dovodi do toga kakvu strategiju trebamo imati. Uzimajući u obzir što imamo danas u okviru Europske unije, postoji jedna dvosmjerna strategija. Dakle, to je izravan utjecaj kriterija Copenhagen Plus. Ako iskoristimo ovo pitanje hibridnih prijetnji i primjenimo to na države Zapadnog Balkana i ako Smatramo da je otpor način eh, za suzbijanje hibridnih prijetnji. Imamo dva puta. Prvi je promoviranje vrijednosti tolerantnih društava, dakle otpornost eh, u državama Zapadnog Balkana. Dakle, to nije pitanje vojnih sposobnosti, već pitanje edukacije i također pitanje promoviranja europskih e, vrijednosti i ideja svim mogućim sredstvima. Drugi način je pružanje pomoći, tehničke pomoći lokalnim vladama koji, kojima prijete te hibridne prijetnje. Prvo identifikacija ranjivosti, sada imamo skup alata i metoda kojima možemo identificirati e, gdje su slabosti i naravno pružanje tehničke pomoći i stručnosti. Hvala vam lijepa na pažnji i sada gospođo predsjedateljici predajem riječ. Hvala. Ja bih dala riječ doktoru Nikolau Macukiju. Euh, Madame la Présidente, je vous remercie. Je vais tout d'abord vous présenter en fait la... Zahvaljujem. Prije svega želim vam e, prezentirati ono što ste već dobili i u pisanom obliku. Znači prisutnost i utjecaj Rusije na Zapadnom Balkanu i sada ću vam samo nadopuniti ove informacije koje ste dobili. E, I također e, dodat ću još nešto iz vlastog rada o kibernetičkim prijetnjama. Dakle, kada pogledamo utjecaj u području Zapadnog Balkana, posebice i utjecaj Rusije, možemo krenuti gledajući time kako e, što misle ruski stručnjaci oni se brinu da Rusija gubi Balkan i da Moskva gubi inicijativu u toj regiji. A na isti način, isto tako, ako pogledate najnovije ideje Ruske federacije, čini se da Balkan više nije prioritetna regija kao druge regije Latinska Amerika, E, ipak se čini da Moskva ne namjerava doprinosti ni na koji način promicanju rješavanja sukoba i stabilnosti u regiji. Ako pogledamo tu perspektivu sa zapadne perspektive, vidimo jednu drugačiju sliku, jer mnogi promatrači smatraju da bi Rusija se mogla pripremati na poticanje raznih izvora sukoba i da su spremni na destabilizaciju ili sprječavanje zapadnih interesa i njihovog probaja u regiji. Zabrinutosti oko ruskog položaja u ovoj regiji također podupiru i E, ovim e, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori ruskih nacionalista, a koje je možda podupirala i ruska država. Tako da zapadni vođe se sve više usredotočuju na zapadni Balkan i gledaju također kakva je situacija Rusije na zapadnom Balkanu, posebice u Srbiji. gdje uz niz drugih elemenata se postavljaju pitanja o e, humanitarnom centru za obuku u Nišu 2012. a za koje neki smatraju da je to neka vrsta koncentracije ruskog interesa. Postoji cijeli niz hipoteza o ruskom utjecaju i prisutnosti u regiji i mnogi mnoštvo toga nije poduprto konkretnim dokazima. Dakle, zapravo je važno to pogledati na jedan nepristran način i pogledati snagu i motivaciju Rusije u toj regiji. Naime, očigledno je da Rusija ima cijeli niz motiva i motivacija koje se temelje na nedavnoj prošlosti, a e, jedan je ovo cijelo pitanje Kosova. Jer Moskva je napravila sve što je mogla da bi spriječila pristupanje Kosovu neovisnosti i da, da oteža Kosovu da postane član međunarodne zajednice. I Moskva također dovodi u pitanje Europsku uniju gdje god može i e, želi dati dojam da je konkurent e, u Europskoj uniji cijeloj regiji, tim više što sa ruskog gledišta nego smo ušli jednu tako, tako reći post-zapadnu fazu gdje ruska e, vlast raste i e, moć raste u tom e, području i postoje jedna sila koja može igrati veliku ulogu u regiji. Tako da u Zapadnom Balkanu je dugo postoje ta, taj ruski utjecaj i mnoge balkanske zemlje upravo su promotori ruske kulture neke su ruske tvrtke na primjer e, koje posluju pod e, okriljem ruskog kulturnog ministarstva, recimo takve agencije u Sloveniji i drugim zemljama, a u Srbiji i Crnoj Gori od 2013. en Sloveniji depuis 2011 A također i u e, Crnoj Gori i Sloveniji od 2012. 2014. Sputnik, a znamo koliko je važno Sputnika za širenje niza ključnih poruka iz Rusije. Dakle, Sputnik je pokrenuo e, i e, kanal na srpskom jeziku i Bosna i Hercegovina posebice. Razvijaju ovako jednu pozitivni stav prema Rusiji, a i tamo bi se moglo smatrati da recimo Rusija na ispravan način govori o nepravednoj sudbini recimo Srbije nakon raspada Jugoslavije. Svakako su iskoristili tu situaciju. Bilo bi zanimljivo pogledati činjenice koje to okružuju i evaluirati njihovu istinitost. Naime, ovaj humanitarni centar za obuku Nišu, na primjer, ove glasine da se koristi za uspostavljanje paravojne jedinice koja bi bila lojalna onim osobama koje su htjele potaknuti državni udar u Crnoj Gori, a koje je navodno podupirala Rusija. A također bi trebalo pogledati utjecaj koji Rusija ima ili nema e, recimo gledajući prvenstveno kroz energetski sektor gdje obično se Rusija ima puno interesa, ali važno je također shvatiti da Rusija E, sve više ima protutežu e, u Zapadnom Balkanu od strane drugih neeuropskih e, sila. Euh, Čija znači, energetska veza Rusije je zapravo 6,6% vanjske trgovine sa Zapadnim Balkanom. A Srbija je glavni gospodarski partner Rusije u toj regiji. Na isti način, osim toga, e, Rusija je investitor u Srbiji, jer što se tiče direktnih investicija, izravnih investicija iz Rusije u zemlje Zapadnog Balkana, one su vrlo ograničene, čak i u Srbiji. Udio izravnih ruskih investicija iz inozemstva samo je 4,9 posto a e, u odnosu na 78% iz europskih zemalja. Drugim riječima, Rusija je vrlo slabi investitor. Ekonomska prisutnost Rusije e, nije e, zaustavila niz događaja koji su se dogodili recimo u Crnoj Gori, recimo jedna trećina registriranih tvrtki u Crnoj Gori su ruske. 25% turista dolazi iz Rusije, a 7000 e, Rusa su, su e, pod Rusi iako žive u, e, imaju boravište u Crnoj Gori, ali, svejedno su pristupili NATO-u. Mislim, ruski se zapravo više ne govori kao poznati jezik u regiji, a je vrlo rašireni jezik. Znači, nema neke globalne strategije Rusije u toj regiji. Naime, tu se djeluje više oportunistički. Načelo koje ovdje slijedi Moskva je pokušati E, spriječiti interese NATO i Europske unije zapadnim Balkanima, otežati tim život u svakom slučaju. Naime, Moskva, Moskva znade da tim zemljama nema druge alternative osim pristupa Europskoj uniji, ali svejedno e, djeluje aktivno na tome da proširenje na zapadni Balkan e, zakompliciraju u najvećoj mogućoj mjeri. Te na posljedku na krajnje oportunistički način a da podupremo nešto ono sam već e, rekao. E, htio sam još naglasiti evo još neke stvari. Dakle, e, ovisnost, energetska ovisnost E, koja se obično ističe kao ključna ovisnost u Rusiji u Zapadnom Balkanu. Znači ako pogledamo uvoze iz e, nafte i plina, e, kao što vidite ovdje većina zemlja ima ili stabilan ili smanjenje uvoza jer dolaze novi dionici na tržište u kontekstu nafte i plina na Zapadnom Balkanu a to je posebice zbog e, volje Europske unije i ne, nekih neeuropskih dionika kao i Turske koji se uključuju u isporuku plina i nafte i tu se zapravo povećava i njihov interes za Zapadni Balkan. Ako sada pogledamo sadašnju situaciju i buduće projekte, recimo za plinovode, možemo vidjeti da struktura opskrbe plinom u Zapadnom Balkanu u velikoj mjeri ovisi upravo o opskrbi plinom iz Rusije. Evo vidite, ovo ovaj je Rumunjska, Bugarska, drugi kroz Ukrajinu. I sve ono što se trenutno radi na južnom koridoru u Europskoj uniji i pronalaženju alternativnih opskrbnih pravaca koji bi išli, na primjer, kroz turski teritorij. Na ovom trenutku govorimo o isporuki iz Azerbejdžana. Ima jedan dvostruki sustav gdje imamo jedan cjevovod koji ide kroz Grčku i Albaniju, a drugi kroz Tursku. Zatim imamo još jedan projekt koji se pojavlja, a to je ideja još jednog plinovoda koji bi išao iz e, Albanije u Hrvatsku, kroz Albaniju u Hrvatsku i svjesni smo da e, s ovim novim e, koridorom u igru ulaze novi dionici. Plinovod koji ide iz Azerbejdžana u Tursku, transjadranski, ovisi u velikoj mjeri o dobroj volji Turske. Imamo e, Jonsko-Jadranski cjevovod gdje imamo uglavnom konzorci po na ovih drugih zemalja, ali uz uključenje iz Azerbeđana mm, vidimo smanjenje ruskog utjecaja, ali tome se pridružuje i utjecaj e, drugih dionika izvan Europe, spomenuo sam već Azerbeđan, ali e, spominjem i Tursku, jer Turska sve više e, ima baze u nizu zemalja kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosova. Isto tako, ako pogledamo kako, kako idu utjecaj, položaj Rusije u zemljama Zapadnog Balkana nije baš e, toliko odličan. Ako to pogledamo, kolika je prisutnost e, Rusije u zapadnim zemljama, možda najviše u Crnoj e, Gori što se tiče internetskih stranica, a inače kada pogledate posjetitelje, E, takvih stranica nemaju baš toliku e, popularnost, znači utjecaj u kibernetičkom prostoru nije velik jer su sve te zemlje razvile svoje vlastite internetske sustave i vlastite kibernetičke sustave, tako da većina zemalja Zapadnog Balkana je na prilično visokoj razini u tom pogledu. Recimo što se tiče globalnog e, sustava kibernetičke sigurnosti. Crna Gora recimo 41. na svijetu, što je odlično zapravo. Znači, treba pogledati koji je ovaj potencijal e, međunarodnog utjecaja, ne samo Rusije, nego i drugih dionika. Hvala. Zahvaljujem. Evo, otvaram raspravu. Gospodin Donžon, izvolite. Hvala vam eh, na ovoj prezentaciji. vraiment Nemam neke konkretne pitanja, samo nekoliko komentara. Što se tiče hibridnosti, mislim da ste vrlo dobro saželi ovu raspravu i eh, činjenicu da treba imati dobro otvorene oči kada se koriste ovi termini. Ne volim ja sam zapravo taj e, termin jer on obuhvaća sve i svašta iako je to toliko sada e, svima susta puno toga i to je jako moderno to sad spominjati. Kao da je to sad neka revolucionarna vojna ili neka doktrina, ali ja ne vidim tu nešto puno novo i Možda je riječ nova, ali stvarnost nije nimalo nova. Kombiniranje raznih faktora, interakcija između strateške, taktičke i druge razne, nije to ništa novo i upravo ste kada govorite o Balkanu kao relevantnom primjeru, recimo ovom e, rat na Balkanu, raspad Jugoslavije, Milošević i tako dalje, to je upravo bilo to na dijelu Može se čini e, da je tada to bilo manje sofisticirano zbog e, kibernetičkog razvoja u međuvremenu, ali mislim ova diplomacija i sve ostalo što se tada događalo je bilo jednako hibridno u 80. i 90. u Jugoslaviji. Ništa to nije novo. Dakle, svi ovi koncepti novi su samo eto, jedna takva nova izmišljotina. Dakle, a što se tiče analize situacije Rekli ste e, da se možda previše tu oslanja racionalnost. Mi govorimo ovdje o jednom fenomenu koji se temelji na percepcijama, narativima, na propagandama, na propagandi i utjecaju, a ne toliko na e, čustim konkretnim podacima. Ako govorimo recimo o energetskom sektoru, da, Postoje razni energetski tokovi. Rusija ima svoj dio, ali recimo... Mislim, e, ima Rusija kao e, značajni e, gospodarski učinak e, zbog broja zaposlenih u srpskim, u njihovim svojim tvrtkama i to utječe i na političare i politiku to jest e, znači priličan utjecaj, znači gospodarski utjecaj može biti veći od same recimo isporuke nafte i plina. A, kada govorimo o drugim stranim tvrtkama, e, recimo one sve imaju znatnog e, utjecaja. Mislim, Rusija ima znatnog utjecaja i miješa se i u Hrvatskoj putem raznih posrednika, putem svojih tvrtki. Ako samo pogledate iza svih tih parana tko povlači konce, to je Rusija. postoji puno stvarnog e, utjecaja koji je možda manje izravan, ali je diskretan i manje vidljiv, ali ipak postoje. To je u skladu s onim što ste rekli o medijima, kada govorite o e, internetu, kibernetičkom prostoru u Crnoj Gori i tako dalje. Možda neće oni baš gledati tu i tu stranicu iz ruskih medija, ali to je povezano i sa drugim starim e, informacijskim mrežama koje se financiraju na ovaj ili onaj način, a možda iz Rusije. Znači u tim zemljama postoji jedna povijest i sjećanje koje nije nestalo, koje mi nemamo. Dakle, to su te prilično neprozirne mreže. Te mreže u recimo Jugoslaviji možda nikad nisu se ni raspale niti nestale, one možda još uvijek postoje u određenoj mjeri. I, a mi na zapadu to ne znamo i ne poznajemo i kad naši službenici pregovaraju sa Srbijom i Kosovom, recimo kada govorimo o, o intervenciji NATO-a u ožujku 80 i tako dalje. Međutim, čelnici onda imaju sjećanje i na ono što se događalo u proteklih 30 godina. Neki stari interesi su i dalje ostali, nisu kompatibilni s našima. Kada kažete da tim, tim zemljama treba pomoći, da ih treba podučiti, možda nismo svjesni koliko je otpornost nešto što njima znači nešto drugačije, ta rezilijentnost nego nama. Pa ja sam recimo zbog toga puno skeptičniji e, o tome kada vi kažete da ćemo mi moći utjecati na to, da je to sve samo oportunistički, da to nije razvijena strategija. Možda se to može reći u raznim kontekstima, možda nema te neke strategije konkretne, ali svejedno Rusija napreduje na jedan masivan način i prilično koordiniran način. Ima tu oportunizma, ali mislim da se e, time samo prikriva da mi nismo sposobni zapravo uopće se suočiti s time i boriti se protiv toga kada govorimo recimo E, promjeni načina igre. Mislim da smo mi ostali bez aduta, da mi nemamo tu što ponuditi u toj strategiji za Balkan, da mi više nemamo političkog utjecaja, niti možda političke volje. Imamo te male mjere, ali to zapravo nije strategija. Kad kažete da Rusi nema strategije, mislim da oni imaju više strategije za Balkan od nas. A čak i za Turci, čak i Kinezi imaju više strategije od nas za tamo. Tako da mislim da pomalo gubimo Balkan i da gubimo Balkan jer smo naivni, jer nemamo to kolektivno sjećanje kao oni, ne znamo s kime smo suočeni i da im prepisujemo neke stvari kao racionalnost. Claire Moody. Hvala, gospođo Claire Moody. Hvala. Nastavljajući se sada, povezujući se na točke koje je spomenuo gospodina Žan, želim prvo govoriti o definiciji, odnosno strategije koja je prilično stara, ali još uvijek postoji. Postojale su mreže u ovom području, mi znamo koje su povijesne mreže, koje su se time bavile i došlo je do raznih komunikacijskih strategija zbog kojeg su stvari razvijali drugačije, ali ponekad nam nema pomoći jer se koncentriramo na određena pitanja kojim se onda aktivnosti usmjeravaju na analizu ovih pitanja. Gospodin Patri je govorio o strategiji koja bi bila dvostruka. Prvo ste rekli o tome da rezilijentnost bi se temeljila na promociji vrijednosti. E, to se također tiče jedne točke e, gospodina Žana kako bismo mogli postići bolju strategiju u odnosu na Zapadni Balkan? Jedna efikasna strategija bila bi svakako promocija vrijednosti. Mi moramo i sami poštivati te vrijednosti unutar Europske unije, ali nisam sigurna da e, to radimo prilično dobro i sami barem ne onoliko dobro koliko bismo trebali. Kad ste govorili o energijskim faktorima, gospodine Mazuki, gospodin Patri je spomenuo druge aktere. Nijedna opcija koju ste vi spomenuli e, ne obuhvaća povijest i uključenje u povijest e, ovog područja. Nisam sigurna koliko možemo biti optimistični e, u pogledu mijenjanja scenarija koji ovdje imamo, ali hvala u svakom slučaju na vašim prezentacijama koje su bile vrlo zanimljive. Hvala. Izgleda da nema drugih javljanja za riječ. pa bih htjela postaviti i samo jedno pitanje. E, I to gospodinu Mazukiju, ali možda i oba gosta će htjeti odgovoriti na to pitanje. Pitanje se tiče Srbije. Imam nekih poteškoća u shvaćanju toga da mi tu zemlju trebamo što više e, približiti i trebamo još što prije integrirati Europsku uniju. Ali što se tiče sigurnosti i obrane, postoje neka pitanja koja su stvarno zabrinjavajuće. Vojna suradnja s Moskom, Moskvom, na primjer, uključujući zajedničke vježbe u Belarusu sa ruskim e, i beloruskim akterima. S druge strane, e, Srbija se dosta priklanja nastojanjima Zapada za zdržavanje mira, e, mirovnim operacijama. Srbija ima okvirni sporazum sa Edom. Pa kako možemo to izbalansirati? Kako možemo pretvoriti tu suradnju s Moskvom u suradnju u ovim područjima gdje je situacija prilično problematična za nas zbog veze Srbije sa Ruskom federacijom. Hvala. Hvala. Nisam e, stručnjak za balkansko područje, ali sada iznosim svoje osobno stajalište. Srbija pokušava koristiti Rusiju kao način da e, dobije više moći unutar balkanskog područja i između Europske unije i Rusije postoji određeni balans e, i Srbija pokušava zadržati određen utjecaj na druge države. Na primjer, Srbija je tranzitno područje za ruski plin koji odlazi prema Bosni i Hercegovini, na primjer. I trenutno Srbija smatra da je Rusija jedna vrsta velikog brata koji može pomoći državi u dobrom funkcioniranju i u zadržavanju pozicije najvažnije zemlje u regiji. Srbija smatra da Europska unija neka vrsta razvodnjavanja svoga utjecaja na tom području i Srbija bi možda htjela da Europska unija promijeni narativ kako bi se promijenila ta ideja da je Srbija bivša sila. U mom viđenju stvari stoje tako. Oni ne žele biti samo jedna država u tom području, nego najvažnija. A e, Rusija daje Srbiju potporu i zapravo daje i dalje ohrabruje to staro stajalište Srbije. Po mom sudu tu se radi o narativu Europske unije koja bi trebala promijeniti ovakvo viđenje stvari u Srbiji. Molim naše goste da odgovore na pitanja koja su postavila zastupnici. Izgleda da nema više javljanja za riječ. Tako da možete dati svoje e, zaključno izlaganje. Gospodin Patri možda želi nešto dodati. Euh, Želim reći dvije stvari. Mislim da je došlo do nesporazuma zbog moga izražavanja na engleskom. E, dvostruka strategija je ono o čemu se razmišlja u strukturama Europske unije, mada tu postoje neke poteškoće klasifikacije. Ono što se preporuča u institucijama s jedne strane i ono što se predlaže. Hibridna prijetnja postoji samo ako imate konflikt, ako imate rat. To je u slučaju Ukrajine, Iraka, Sirije, Jemena. Ali za Balkan to nije slučaj jer tamo nemamo rat. I nitko trenutno e, ne razmišlja o tome da se tamo potakne nekakav sukob. Dakle, ako koncepti i vojni instrumenti jesu korisni za pozicioniranje NATO, oni mogu biti poteškoća za Europsku uniju. E, ako smatramo da je bilo koje okruženje potencijalno konfliktna zona je nešto preširoko, a ako govorimo o hibridnoj prijetnji u, na Balkanu, onda to podilazi nekim silama u regiji. Mislim da bi Europska unija trebala učiniti upravo suprotno. Trebala bi pokušati e, smanjiti, a ne povećavati tenzije. E, trebamo govoriti o hibridnim prijetnjama, a to znači također uočiti e, lokalna suprotstavljanja sila E, Rusi, Turci i tako dalje. To mm, su sve opasne usporedbe. Ako želimo govoriti o hibridnoj prijetnji, morate imati i određenu taktiku. Više ne govorimo samo o ekonomskom razvoju 90. godina na Balkanu, E, znamo da Turska nije više treći svijet, Rusija nije treći svijet, e, Saudijska Arabija nije treći svijet. Dakle, ekonomski razvoj e, može također i ne biti uključen u ovu teoriju. Ako želimo uključiti Balkan, to je u redu, ali ja vam kažem da nećemo nikad uspjeti uključiti čitavi Balkan jer bismo onda trebali voditi ideološki rat kao u doba hladnog rata. I tu upravo govorimo o hibridnoj prijetnji s dvije sukobljene strane, jer mi imamo određene vrijednosti koje trebamo braniti, jer smatramo da ih treba braniti. A uvijek trebamo imati dva igrača. Zahvaljujem gospođo predsjednice na pažnji. Bilo je za mene vrlo zanimljivo iskustvo koje me obogatilo. Hvala. Gospodin Macuki ima riječ. Hvala, predsjednice. Ja ću odgovoriti na pitanja o energetici. Samo nekoliko riječi o tome. Želim reći da utjecaj Rusije sada presta u području energetike. Mislim da je došlo do pomaka. Prije smo imali energetski sustav na Zapadnom Balkanu. To je bio jugoslavenski sustav koji je buhvaćao Rusiju, a sve je dolazilo iz Rusije. To je bio jedinstveni sustav. A sada već nekoliko godina zahvaljujući Europskoj uniji, zahvaljujući energetskom ugovoru, koridorima i tako dalje. Stvorile su se alternativne rute kroz države članice i nečlanice Europske unije. A imamo i južni koridor prema Azerbajdžanu. Dakle, to nema nikakve veze s onime što je postojalo prije. imamo razne tvrtke koje se bave opskrbom plina i slažem se s vašim opisom opskrbe plina u tom području možemo imati i određene protuteže u sektoru energetike. Neke države više govore nego što čine, ali mislim da svi sustavi obnovljivih e, izvora energije imaju nekakve veze sa europskim tvrtkama na primjer, u svim državama su, smo imali liberalizaciju telekomunikacija i imamo provajdere iz Europe. Nemate ih iz Rusije, e, pa čak e, i u e, zapadnim balkanskim državama. Ne radi se ovdje samo o ruskom utjecaju, nego postoje alternative, možete stvoriti određene protuteže i tijekom rata sve je prolazilo kroz određene subjekte, ali sve se promijenilo. Europska unija može utjecati na te promjene. Turska, Kina, Azerbajdžan su novi akteri koji su znatno utjecali na situaciju kad je nafta bila prilično skupa. Ovakvi akteri mogu utjecati, kao što je rekao kolega, i na e, hibridnu prijetnju. Tu se radi o utjecaju i protuutjecaju. E, ne radi se samo o pocrtavanju toga da jedno postoji, a drugo ne. E, ako se nešto dogodi, uvijek postoje određeni instrumenti, odnosno oružje koje se može potrijebiti. Hvala. Time zaključujemo raspravu u ovoj točki na dnevnom redu, odnosno našu radionicu o suzbijanju hibridnih prijetnji na Zapadnom Balkanu. Molim vas da zajedno sa mnom zaplješćete našim gostima. Uh, Hvala. Sutra se naš sastanak nastavlja. Započinjemo u 9 sati. Molim vas da ostanete u sali. Madame la Présidente, thank you very much indeed.